Primjela sam e, stav vijeća vezana za putovanje kao i uredbe vezano za e, otvoren pristup internetu i roamingu. E, to će biti uneseno u zapisnik s ove sjednice i od sutra će početi teći rok od tri mjesta, dakle od sutra 9. listopada.